Dobar dan. Evo, 12 minuta iza 15 sati je, tako da već kasnimo. Moramo započeti sa današnjim sastankom. Prelazimo na prvu točku na dnevnom redu. Ako nema dodatnih komentara s vaše strane, onda smatram da je dnevni red usvojen. Točka druga. Imam nekoliko priopćenja za danas poslje podne. 8. listopada koordinatori ovoga odvora su odobrili pismo ocjene koje ćemo proslijediti predsjedniku nakon saslušanja gospodina Borela, visokog eh, predstavnika i kandidata za potpredsjednika Europske unije za jaču Europu u svijetu i eh, u vezi sa saslušanjem za susjedstvo i proširenje za što je naš odbor nadležan odbor. Dakle, nije još predviđen nikakav datum za to saslušanje. Predsjednik Sasoli je danas najavio da bi nova komisija mogla kasniti sa stupanjem na dužnost e, u odnosu na prvi studenoga, jer još tri zemlje članice moraju predložiti kandidate za povjerenike. Jednom kada sva tri kandidata budu imenovana, će Europski parlament moći pristupiti evaluaciji i u toj fazi ćemo onda moći odrediti datume za saslušanja. Konferencija predsjednika će se sastati u srijedu u 15 sati i održati razmjenu gledišta o napredovanju saslušanja kandidata za povjerenike i o putu dalje. Zamolio sam tajništvo da nas odmah obavijesti čim dođe do novog razvoja događaja. Točka broj 3. Priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora u skladu sa člankom 214 poslovnika nacrt zapisnika sa sastanka 30. rujna je učitan na web stranicu odbora AFET zajedno sa svim dokumentima za ovaj sastanak i bit će pridodan i zapisniku sa ovoga sastanka. Točka četvrta, točke 4, 5, 6, 7 se mogu uzeti skupno budući da se odnose na mišljenje odbora AFET o zaključivanju slobodno-trgovinskih sporazuma i o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama. Evo, podsjećam da je mišljenje zadražio odbor DROA, ali e, se na mišljenju usko radi u suradnji sa AFET-om. Naša izvjestiteljica je članica oba odbora, tako da je to velika prednost. Ona će sada predstaviti kratak radni dokument koji će biti podloga za mišljenja o pregovorima o slobodno trgovinskom sporazumu između Europske unije i Vjetnama i također o sporazumu za zaštitu i ulaganja između također Europske unije i Vjetnama. No prije nego što predam riječ izvjestiteljici imamo pitanje u vezi s poslovnikom. Hvala predsjedniče što mi dopuštate ovo pozivanje na poštovanje poslovnika. Dakle, dok razgovaramo imamo ovaj prvi sastanak odbora za vanjske odbore Europskog parlamenta, dakle parlamentarne skupštine i razgovaramo. Dakle, e, u ovom trenutku jedan susjed Europske unije, Turska, koja, e, koja nam duguje milijarde eura, e, osvaja dakle, svoga susjeda Siriju. I dok mi razgovaramo, tisuće Turaka ulaze u Siriju, izvršavaju tamo provode masakre. Dakle, stvarno bi bio istekako zapanjen kada bismo mi nastavili ovdje business as usual. Dakle, imamo situaciju koja zavrijeđuje jasnu, e, jasan stav kojim će ovaj odbor osuditi tu akciju, tu intervenciju. Ja mislim da građani Europske unije ne bi mogli razumjeti da se da nastavimo raditi iako je tematika jako zanimljiva, dakle ne bi mogli razumjeti kako nastavljamo e, raditi, a da ništa drugo e, ne da ne reagiramo. Dakle, i ovdje se radi o vražnom članu NATO-a. U svakom slučaju, kada bismo nastavili bez ikakve reakcije, to ne bi bilo razumljivo za ljude. Toliko, hvala. Pa ovo nije redovni posao. Ja sam eh, bio u kontaktu sa visokom predstavnicom i potpredsjednicom komisije Federico Mogherini i njezinim kabinetom. Ona je danas ovdje u Briselu i Luksemburgu na sastanku ministra vanjskih poslova i zamolio sam osoblje iz kabineta da čim dobije rezultate sastanka ministara u Luksemburgu da nas izvijesti odmah o tome o sadržaju i to ću vam prenijeti na ovom sastanku. Također, namiravamo pozvati nekoga iz SVD-a da nam se obrate u vezi sa ovom točkom danas, no budući da se sastanak održava u Luksemburgu, to ne bi bilo baš izvedivo. Dakle, primio sam na znanje, mislim da svi to imamo u programu. Znam da kolege potpisaju, e, prikupljaju potpise za pismo Možemo li učiniti sljedeće? Dakle, čim dobijemo obavijest od visoke predstavnice, ja ću vas o tome izvijestiti i svakako ćemo uvrstiti ovu temu na dnevni red jednog od sljedećeg sastanaka ili sljedećeg sastanka i zapravo se danas održavaju dva ova sastanka istovremeno i zato nemamo nikoga da nam se obrati s time u vezi. Sastanak je u tijeku još u Luksemburgu, naš gost iz Ukrajine je još uvijek u Luksemburgu i možda ćemo zapravo dobiti informaciju iz prve ruke o, tom sastanku od e, našeg gosta iz Ukrajine, ministra vanjskih poslova. Evo još jedno pitanje u vezi sa poslovnikom. E, ovo je nova tradicija u našem odboru. Mikrofon. Evo, jako brzo smo prešli na točku treću. Dakle, tijekom sastanka koordinatora dodijeljeno je 13 izvješća o susjedstvu i postupku pridruživanja. Tih 13 izvješća podijeljeno je između samo tri kluba zastupnika, što znači da ni ECR, ni GUE, ni ID nisu dobili niti jedno izvješće. Dopustio sam si poslati vam dopis koji ću također proslijediti predsjedniku parlamenta i pitao sam zašto Gospodine Marijani, već ste mi poslali e-mail, ja sam ga pročitao i u najmanju ruku vidio sam i nacrt odgovora jer sam to pregledao tijekom vikonda. Je li to već proslijeđeno e, klubu ID? Kažu mi da je na putu. Da, to je najvažnije, da jest na putu. Da, to je njemačko-francuska učinkovitost. Da li, nadam se da će nakon toga biti jednakost e, u francuskom stilu za sve. Da, ali uvažavam e, pregovor. Dakle, ovo je odluka koju su donijeli svi klubovi. Znate da postoji pravilo da klubovi mogu to međusobno odlučiti i ja razumijem što želite reći. Možda se sjećate da sam komentirao to na sastanku koordinatora, ali dobit ćete sve u pisanom odgovoru. Možda evo možemo odmah provjeriti e-mail. Obećali ste da ćete to poslati. Dobro, vidjet ćemo. Ja mogu pričekati još jedan dan. Da, kolega Marijani, ja predlažem da na sljedećem sastanku koordinatora se ponovno pozabavimo tim pitanjem. Ima li daljnjih priziva na poslovnik? Nema. Dakle, prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda i dajem riječ Izabel Vizeler ima. Hvala predsjedniče. Prije početka želim se usvrnuti na neke događaje. Naravno da ne možemo danas nastaviti raditi kao da se ništa ne događa. Dakle, što god činili, na unam je ono što se događa u Siriji. Poštovani kolege, želim predstaviti ovaj nacrt mišljenja AFET DROA o, sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vjetnama i sporazumu o zaštiti ulaganja također između Europske unije i Vijetnama Ovo je važan kamen temeljac u našim odnosima naših dviju zemalja i već su uspostavljeni ključni odnosi u okviru partnerstva i e, sporazuma o suradnji i u okviru slobodno trgovinskog sporazuma, pri čemu su se obje stranke obvezala da će ispuniti obveze u vezi sa ljudskim pravima. Treba imati na umu da će slobodno trgovinski sporazum biti važan korak ka zaključivanju trgovinskih sporazuma sa ASEANom i također predstavljati model za e, slične sporazume sa zemljama u razvoju. Vjetnam je ključni partner Europske unije u Jugosječnoj Aziji i ASEANu i to naročito po pitanju pregovora o vezi sa klimatskim promjenama, dobrim upravljanjem, gospodarskim razvojem, ekonomskim i socijalnim napretkom i u borbi protiv terorizma. Vjetnam je učinio napore i poduzeo ambiciozne reforme ne samo u području zaštite okoliša i zaštite prava e, radnika, nego je i ratificirao šest od osam konvencija ILO-a. Uz sve to nadalje imam dvojbe u vezi sa zaštitom ljudskih prava, naročito sa primjenom smrtne kazne. Vjetnam mora uvesti moratorij na to i ukidanje iste, budući da je to ključni element e, za e, iz ovoga sporazuma, tako da ocjena učinka ovog e, sporazuma se mora dati redovno. E, skrećem vašu pozornost na 13. članak sporazuma koji opisuje suradnički pristup koji se temelji na zajedničkim vrijednostima i interesima, vodeći pri tome računa o različitim stupnjevima razvoja od strana. Vjerujem da mora postojati mehanizam koji će riješiti sporove i problematična pitanja, tako da pozdravljam mogućnost da se E, sporovi iz, e, članka 13. sporazuma rješavaju u okviru posebnog e, panela stručnjaka kako bi se razmotrila otvorena pitanja. Iz gore navedenih razloga smatram da nam ovaj sporazum daje prednost koju trebamo iskoristiti kako bismo ostvarili napredak po pitanju zaštite ljudskih prava i mm, na taj način ćemo održati komunikaciju otvorenom i nadam se da ćemo stalno i učinkovito okazivati na e, pitanja zaštite ljudskih prava. Kada je riječ o zaštiti ulaganja, gospodarskom razvoju i multilateralnosti. Ova dva e, potonja elementa su bitna za poboljšanje kvalitete života. Također, cilj sporazuma je ojačati gospodarsku trgovinu i e, ulagačke odnose između Europske unije i Vjetnama u skladu sa ciljevima održivog razvoja i promicati trgovinu i ulaganje sukladno ovom sporazumu na način koji će uvažiti i visoke standarde u vezi sa okolišem i zaštitom radnika i također u vezi sa međunarodno priznatim e, ugovorima i standardima. Kada je riječ o zaštiti ljudskih prava, članak 35. sporazuma o suradnji i partnerstvu između Europske unije i Vjetnama stranke se tim člankom obvezuju na zaštitu i provedbu ljudskih eh, prava, što znači i provedbu instrumenta za zaštitu ljudskih prava na međunarodnoj razini, čije su potpisnice. Također, ovo je sredstvo za rješavanje otvorenih pitanja u vezi sa zaštitom ljudskih prava. Sporazum o ulaganju može podići kvalitetu života, promicati rast i stabilnost, unaprijediti vladavinu prava, upravljanje, održivi razvoj i poštivanje ljudskih prava u Vjetnamu. I to također može pružiti Europskoj uniji priliku da promiče ciljeve mira i stabilnosti u regiji. Dakle, smatram da treba odobriti ovaj sporazum, pri tome vodeći računa o kratkoći ovih mišljenja ja ću uložiti i neke dodatne amandmane i želim zahvaliti odboru AFET i tajništu na njihovoj pomoći i osoblju e, kluba EPP i mojim asistentima. Evo, sada očekujem sa zanimanjem vaše komentare i očekujem od vas e, buduću plodonosnu suradnju. Hvala. Hvala, Izabel. Preostalo nam je još nekoliko minuta do dolaska ministra vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije. Dakle, otvoram raspravu. Gospodin Kocolino se javio za riječ. Hvala. Evo govorim u ime gospodina Vuksana koji je izvjestitelj u sjeni za ovo mišljenje. Evo kao što je već istaknuto mi ćemo ložiti niz amandmana kako bismo ukazali na brojna kršenja ljudskih prava u toj zemlji i također e, nedovoljna jamstva u tom smislu. Također imamo dvojbe u vezi sa zastrašivanjem pritvorom e, i visokim brojem e, smaknuća aktivista za zaštitu okoliša, radnika i drugih aktivista i nakon supanja na snagu sporazuma o suradnji. Nedovoljno je jamstva u vezi sa poglavljem o održivom razvoju zbog e, nedostatka jednog plana puta. Dakle, zato nema dovoljno jamstava i trebamo e, to naznačiti u, izvješću i također zahtijevamo jedan čvrst mehanizam e, nadzora kako bi se procijenila situacija u zemlji i kako bi se zatražilo oslobađanje političkih zatvorenika i uspostava neovisnog tijela za zaštitu ljudskih prava i e, ratifikaciju također međunarodnih sporazuma kao preduvjet za odobrenje ovog sporazuma. Dakle, u nedostatku ocjene stanja ljudskih prava komisija bi trebala dati jednu takvu prvu ocjenu prije stupanja na snagu sporazuma. Evo, gospodin Buksman u ime socijalista će uložiti amandmane u tom smislu i nadam se da ćemo uspjeti uspostaviti suradnju u tom smislu sa izvjestiteljicom. Hvala. Hvala, poštovani kolega. Javlja li se još tko za riječ? Gospodine Frajsen, u ime ECR-a. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, i hvala kolegici Vizeler Liman na ovom nacrtu mišljenja. Ona s pravom stavlja naglasak na pitanja zaštite ljudskih prava. I mi smo zabrinuti stanjem zaštite ljudskih prava u Vjetnamu. Vjetnam e, je zemlja u kojoj komunistička partija ima ogromnu moć. Ne postoje više slobodni izbori od 1995. Sloboda govora, sloboda medija, sloboda vjeroispovijesti se sve nalaze pod pritiskom. Kršćani se smatraju opasnima i prijetnjom toj zemlji i u opasnosti su da budu zatvoreni kada idu u crkvu. Evo, to je stanje stvari u Vjetnamu. Mi smo uvjereni da bi Europska unija trebala poduzeti tu nešto više i da bi trebala zauzeti jedno čvrše stajalište u odnosu na Vjetnam. Trgovinski sporazum, da, predviđa dijalog u vezi sa ljudskim pravima i to je vrlo pozitivno i to pozdravljamo i cijenimo što se nešto želi poduzeti, no pitam se je li to dovoljno? ove rasprave o zaštiti ljudskih prava nisu li možda previše slobodne? U slobodno trgovinskim sporazumima bismo možda trebali tražiti i obvezujuće odredbe o zaštiti ljudskih prava. Evo to je pitanje do kojeg nam je stalo. Hvala. Michael Galar. Hvala. Govorimo o slobodno-trgovinskom sporazumu i o sporazumu o zaštiti ulaganja i to uvijek ide ruku pod ruku i to je jedino logično. No trebamo si postaviti sljedeće pitanje. Hoće li time zemlja ući demokratske promjene? Pa odgovor je nažalost ne. Ovim slobodno trgovinskim e, sporazumom e, nećemo uspjeti prevladati jednostranački sustav e, i ono što mi smatramo demokracijom i zaštitom ljudskih prava nećemo ostvariti ovim sporazumom. Dakle, to je odlučujuće bez takvog sporazuma bismo li imali više ili manje utjecaja? Pa ne znam, dakle u svakom slučaju ovim sporazumom ćemo imati da više poticaja i više uporišta koja će nam omogućiti da djelujemo u cilju zaštite ljudskih prava, prava radnika i u području zaštite okoliša. Tu će nam se otvoriti više mogućnosti ovim sporazumom. Naravno, to neće stvoriti idealnu situaciju, naročito ne na početku. Postoji 68. konvencija Međunarodne organizacije rada i tu postoje neka pitanja koja bi se mogla postaviti u razgovorima s Vijetnamom, naročito kada je riječ o pitanju zaštite ljudskih prava, također postoje važne pravne podloge za to i poduzete su i e, ambiciozne reforme u području zaštite okoliša. I sve to me navodi na zaključak da je ipak bolje imati taj sporazum nego ga ne imati. Zato tražim vašu potporu. Hvala. Gospođa Luazo. Hvala predsjedniče. slažem se s Mihajlom Galerom. Svi smo upoznati s političkom situacijom u Vjetnamu. To nije ništa novo. Ono što je novo jeste naš, naša sposobnost nas, Europske unije, da dijelimo e, svoje vrijednosti, bilo da se radi o e, održivom razvoju ili o ljudskim pravima. Dakle, ne možemo okrenuti leđa potpisivanjem sporazuma s Vjetnamom, ne možemo prepustiti da Vjetnam preferira neke druge partnere koji e, bi imali znatno manje kriterije od nas. Dakle, pravo pitanje jeste da li smo u stanju provesti taj sporazum sa svim klauzulama koje sadrži vjerojatno i neke suspenzivne klauzule u slučaju da dođe do očitih problema koje bismo mi uvidjeli. I tu se ja pitam e, glede načina sklapanja ugovora, naime tu su dobre namjere, ali ne raspolažemo nužno sa operativnim e, alatima kako bi e, se čuli, čulo naše mišljenje svaki put. Dakle, Mislim da bismo se trebali ponašati onakvim, onako kako to jesmo. Dakle, e, mi smo jedna zajednica trgovinska koja može e, pokazati koji su njeni interesi, ali ne smijemo pustiti u svakom slučaju Vjetnam da sklapa partnerstva s državama koje nemaju apsolutno nikakve namjere da e, favoriziraju održivi razvoj niti da se razvijaju niti imaju vrijednost poput naših. Hvala. A sada gospodin Rivije. Hvala, predsjedniče. Svi znaju da je Vjetnam divno mjesto za izvoz određenih e, kineskih proizvoda, svi to znaju. Dakle, sklopiti takav e, sporazum predstavljalo bi divnu priliku za Kinu koja bi tako mogla bez ikakve barijere, ikakve prepreke izvoziti u Europu. No, želim se vratiti na neke stvari koje su već naglašene, a tu se radi o propustima prema ljudskim pravima od strane Vjetnama, tu se pozivam konkretno na pravo na vjerske slobode i pozivam vas da obratite pažnju na to pitanje. Dakle, danas su kršćani žrtvam, žrtve Vjetna, režima Vjetnamu. Navikli smo da vidimo da se kršćane stigmatizira u drugim zemljama, ne u jugoistočnoj Aziji. Posjećam otac Tade Lingwen Van Li je jedan od najvećih, eh, najstarijih eh, zatvorenika eh, zbog prizva savjesti. I sklopiti sporazum sa takvim režimom znači odobriti režim koji ne priznaje nikakva prava vjerskim slobodama. Hvala. Hvala. Čini se da se nitko ne javlja za riječ. Izabel, hoćete li zaključiti? Da, želim se zahvaliti na svim e, javljanjima. Mi smo sada došli do stadija u kojem je sporazum potpisan i raspolažemo s nekim sredstvima koja su dosta ograničena sredstvima za djelovanje. Naravno, nastojat ćemo koristiti sve utjecajne poluge kako bismo napredovali što bolje moguće, ali ne smijemo zaboraviti ni to da je sporazum već potpisan. Dakle, dovesti taj sporazum pitanje jeste odgoditi ad vitam eternam potpisivanje takvog sporazuma. Dakle, još jednom hvala na vašim javljanjima i sa zadovoljstvom ću raditi sa svim onima koji e, žele da napredujemo glede izrade ovog mišljenja. Najljepša hvala. Okay, thank you. I... U redu, hvala. Izvijestile su me da imamo i predstavnika iz DigiTrade ovdje. Gospodin Dali i gospodin Berc, želite li nešto reći? Mr. Daly first. Uh, Mr. Daly first, ok. Please, Mr. Daly. Thank you very much, uh, Mr. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala na tome što ste nas pozvali da sudjelujemo u ovoj zanimljivoj raspravi. Odnos EU-a i Vijetnama e, u proteklih nekoliko godina su se poboljšali. To smo vidjeli kroz sklapanje različitih sporazuma, uključujući i ova dva sporazuma kojima se ovaj odbor danas bavi. Ovog tjedna se nadamo da će visoki povjerenik također potpisati i još jedan sporazum kojim će se Vjetnamu otvoriti vrata na putu tomu da doprinese misijama sigurnosti i obrane EU-a u budućnosti. Svime ovime u stvari želim poručiti da se naši odnosi razvijaju. To je važno ne samo zbog bilateralnih odnosa s Vjetnamom, već e, i s cijelom regijom u kojoj Vjetnam igra vrlo važnu ulogu i uskoro će predsjedati ASEANom. No, nije sve baš tako lako i glatko. U Vjetnamu postoje razne vrste napetosti i sukobi između liberalnijih i otvorenijih struja te tvrđih konzervativnih i zatvorenijih struja u vladi i stranci. Prema tome, postoji niz čimbenika koji utječe na pregovore o sporazumima. Pregovaranje o ovoj vrsti sporazuma je nešto što u stvari jača poziciju onih koji su otvoreni prema otvorenom Vjetnamu. Na taj način se i za nas stvara bolja prilika da širimo vlastite vrijednosti. O tome su već govorili neki zastupnici i zastupnice. Možemo širiti svoje vrijednosti i svoj utjecaj. Naravno, postoje različite teškoće. Između ostalog, tu je velik problem ljudskih prava tu postoji cijeli niz različitih poteškoća. O ljudskim pravima vodimo dijalog i na taj način otvaramo u raspravi s vladom određena pitanja o kojima ona inače s nama ne bi razgovarala. Postoje različiti instrumenti i alati kojima jačamo svoju poziciju. Uz to spominjemo konvenciju ILO-a, ratifikacija te konvencije je nešto čemu smo doprinijeli tijekom pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. I kako ćemo dalje raditi na, na oba sporazuma o kojima pregovaramo, tako ćemo moći i dalje raditi na tim temama. Vjetnam se brzo razvija, ali to sa sobom nosi određene napetosti. Gospodarstvo se otvara i time nužno postoji veći prostor za rad nevladinih organizacija. Međutim, treba razumnije pristupiti tematici uporabe društvenih mreža, interneta, poštivanja prava na slobodu izražavanja i tako dalje. To su teška i relativno nova pitanja za Vijetnam. Mi putem sporazuma i različitih vrsta dijaloga pokušavamo utjecati na Vijetnam i potaknuti ih na višu razinu poštivanja ljudskih prava i rješavanja ove problematike. Hvala lijepa, a sada gospodin Berc iz glavne uprave za trgovinu. Možda ima nekoliko napomena, a nakon toga bit će mi čast pozdraviti ministra vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije Dimitrova. Izvolite. I ja ću na engleskom. Hvala predsjedatelju. Biću sažet. Dosta toga je danas već spomenuto. Da, oba sporazuma su potpisana u lipnju i time je učinjena prekretnica u našim bilateralnim odnosima. A sada ako se konvenciju ratificira, to će doprinjeti jer imamo ekonomiju od gotovo milijun stanovništva i sa vrlo brzo rastućom srednjom klasom. Mi želimo dopuniti partnerstvo, a uz tom i ulaganje i trgovinu. Kada sve to zaživi, imat ćemo veće mogućnosti trgovine, stabilnog rasta i otvaranja radnih mjesta s obje strane. Naše partnerstvo važno, a to pokazuje i to da nam je u jugoistočnoj Europi, na eh, Aziji, nakon Singapura, Vjetnam najveći trgovinski partner. Komisija je također uložila u to da se uklone barijere trgovini, što je ojačalo trgovinu na bilateralnoj razini i to značajno. Naš će se izvoz u Vjetnam povećati za gotovo 30% a iz Vjetnama prema nama za 20%. Dugoročne koristi za EU trebaju se sagledavati u široj slici stvari na području cijele regije ASEAN. Kao što rekoh, nakon Singapura to nam je najveći trgovinski partner u jugoistočnoj Aziji. Sve to treba razmatrati u okviru naših globalnih odnosa sa tom regijom i s velikim gospodarstvima jugoistečne Azije. Uz to imamo i pravnu obvezu promicanja ljudskih prava, radničkih prava i zaštite okoliša. Sve to je uključeno kao glavno načelo u preambuli sporazuma i u posebnom poglavlju o održivom razvoju i trgovini, što uključuje i obveze koje se tiču radničkih prava, ILO konvencije, multilateralnih sporazuma o okolišu i bavimo se također uključivanjem dionika, korištenjem prirodnih resursa i suzbijanjem klimatskih promjena. Imamo i mehanizam za rješavanje sporova, a Vjetnam se već uključio i u provedbu određenih obveza. Velik napredak su ostvarili nedavno, ratificirajući jednu od trih temelj, triju temeljnih konvencija i LO-a. Još uvijek se vode pregovori o kolektivnim pregovorima i provest će se sveobuhvatni, e, sveobuhvatnu reformu njihovog radnog zakonodavstva. Postavljeno je pitanje hoće li nam putem sporazuma s Vijetnamom na tržište doći kineski proizvodi, Postoje u sporazumu odredbe koje vrlo precizno uređuju pitanje toga što to znači proizvod EU-a, proizvod Vjetnama i koliko sadržaja i obrade treba biti riješeno na području partnerske zemlje. Na taj način se spriječava bilo kakva zloporaba povlaštenih režima. U Vijetnama će se organizirati posjete kako bi se provjerilo izmjene zakonodavstva, primjene konvencije i stanje vezano uz ljudska prava i ostala područja. Kao što smo rekli, imamo sporazum PCA, FTA i APA, što nam je sve bitno u bilateralnim odnosima, a imamo i široko postavljeno uzajamno korisno partnerstvo koje se temelji na određenim načelima. Ključna je provedba. Europska komisija i nova e, predsjednica je najavila imenovanje posebnog službenika za provedbu kako bi ovakvi sporazumi bili provedeni na prikladan način. A sada ću nešto reći o stupanju na snagu dvaju sporazuma. Kao što rekoh, na taj način će se stvoriti okruženje za budući radi konstruktivni dijalog s Vjetnamom. Alternativa bi bila da jednostavno napustimo mogućnost utjecanja e, na ovaj dio svijeta drugima. Dakle, hvala vam na pažnji i veselim se suradnji. Hvala govornicima. Ovo su zaista zanimljive i korisne informacije. Samo da vas izvistim o tome da ćete mišljenje članovi i članice AFETA dobiti na vrijeme. A rok za amandmane je 11.11. 11. utorak 17 sati poslijepodne, podne, a 6. i 7. ćemo o tome govoriti u okviru AFETA. A sada osma točka. Nikola, želite nam se pridružiti ovdje za stolom?